Good morning. Good morning to uh, all of you. Dobro jutro svima. Dobrodošli na sastanak odbora za proračun. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. No objections are raised. I deem the agenda. Ako nema nikakvih primjedbi, onda smatram dnevni red usvojenim druga točka su najave, odnosno priopćenja predsjednika. Imam dvije najave. Odluka koordinatora od 22. srpnja možete pronaći u dokumentima o sastanku. Ukoliko nema nikakvih primjedbi, onda možemo i to smatrati usvojenim. Nadalje. Prije ljetne stanke zamolio sam finsko predsjedništvo da nam predstave svoje prioritete i radni program. To je uobičajena praksa za ministre svakog rotirajućeg predsjedništva. Molim vas za malo tišine. Dakle, kao što sam rekao, to je uobičajena praksa da ministri rotirajućih predsjedništava razmjene mišljenja o programu predsjedništva i o tekućim dosjejima. Prethodna predsjedništva su odbijala doći na odbor za proračune, premda su redovito odlazili na druge odbore. Finsko predsjedništvo je također odbilo moj poziv usprkos zalaganju za međuinstitucijsku suradnju. Moram izraziti žaljenje zbog toga s obzirom da nastavljamo rad na važnim dosjejima, ne samo o budućem višegodišnjem financijskom okviru, nego i drugim strateškim dosjejima koji spadaju u postupak suodlučivanja, kao što je postupak e, potpore reformi i stabilizacijska funkcija i još neki dosjeji. 4. rujna će finski ministar e, imati razmjenu mišljenja sa članovima e, odbora Ekon koji su u nadležnosti odbora Ekon i Bač. Pozivam vas da sudjelujete na tom sastanku s obzirom da se čini da će to biti jedina prilika da, odbori, da odbor za proračune razgovara sa e, vijećem vezano uz ove dosije. Nadam se da će se ovaj postupak revidirati u budućnosti s obzirom da nije opravdan i šalje krivi signal našem odboru kada je riječ o volji za zajedničkom suradnjom. Evo, to bi bila moja priopćenja. Zatim treća točka dnevnog reda, usvajanje zapisnika. Ima li nekih primjedbi? Adopted. Ako ne, onda to usvajamo. A sada prelazimo na glasovanje. Možda najprije da imamo probu, ako se slažete. Okay, vote. I declare vote open. Otvaram glasovanje.

Vidimo da imamo jedan glas viška iz kluba Renew. To mi kaže elektronički sustav. Imamo jedan glas viška iz kluba Renew. Dobro, čini se da sustav funkcionira ispravno. Hvala vam. U redu, zatim prelazimo na četvrtu točku. Dakle, DAB 1 2019. Predlažem da najprije glasujemo o amandmanima i to dizanjem ruke. Tko je za? Tko je za amandman broj 1? Euh, Donc, I repeat, amendment number one, who's... Ponavljam, tko je za amandman broj 1? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Ovaj amandman se odbija. Zatim imamo završno glasovanje o nacrtu izvješća koje nije izmijenjeno. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. U redu, zatvaram glasovanje. Imamo 37 glasova, od toga 32 za, 4 protiv i 1 suzdržani glas. Čestitke Johnu Howardu. Ne znam gdje je. Dakle, čestitamo mu na ovom izvješću. Hvala. Prelazimo na petu točku. DAB 2 kroz 2019. Najprije ćemo glasovati o amandmanu gospodina Šestel. Dizanjem ruku, tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Amandman se usvaja. Zatim elektroničkim e, putem ćemo glasovati o nacrtu izvješća. Otvaram glasovanje. I declare the vote closed. Zatvaram glasovanje. Imamo 39 glasova, od toga 31 glas za, 7 protiv i 1 suzdržani. Što znači da je ovaj nacrt izvješća usvojen kako je izmijenjen. Još jednom e, čestitke Johnu Howardu. Šesta točka dnevnog reda imamo prijedlog za odluku Europskog parlamenta i vijeća o mobilizaciji Fonda za solidarnost Europske unije u svrhu pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji. Nemamo amandmana, tako da prelazimo odmah na elektroničko glasovanje od točki 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo 35 za, 3, 1 protiv i 3 suzdržana, što znači da se ovaj prijedlog usvaja i čestitke gospodinu Murešanu. Prelazimo na sedmu točku, DAB 3 kroz 2019. Dakle, to je vezano uz prethodnu odluku koji prati prijedlog za mobilizaciju Fonda za solidarnost Europske unije u svrhu pružanja pomoć istim zemljama. E, otvaram glasovanje, nema amandmana. Čekamo još tri glasa. Dobro, zatvaram glasovanje. Imamo 36 glasova za, nitko nije bio protiv i tri suzdržana glasa, tako da se i ovaj nacrt izvješća usvaja. Čestitke Johnu Howardu još jedanput. Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. Europski fond za prilagodbu globalizaciji, riječ je o tehničkoj pomoći na inicijativu komisije. Imamo četiri amandmana. Prije svega ćemo glasovati dizanjem ruku o trećem amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Amandman se usvaja. Četvrti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Amandman se odbija. Peti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti amandman za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Imamo uvodne izjave. Uvodna izjava broj 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. To je dakle bila uvodna izjava broj 1. Zatim imamo amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman se odbija. Završno glasovanje o izvješću kako je izmijenjeno. Glasujem elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo 31 glas za, 3 protiv i 5 suzdržanih, tako da još jedan put upućujem čestitke gospodinu na ovom izvješću. Prelazimo na devetu točku. Dakle, to je proračun za komisiju. Nije bilo zahtjeva za prijenos. Prelazimo na deseti, na desetu točku o zahtjevima za prijenos u drugim dijelovima. Predajem riječ gospodinu Fernandezu. Hvala. Uma do Provedor de Justiça, a número 4. To je prijenos koje će pojačati razne proračunske e, linije. E, e, radi se o području E, pravnih do, e, predmeta. Imamo razna pojačanja proračuna za sigurnost. E, radi se o zgradama u Briselu, zatim za djelatnosti prevođenja također imamo pojačani proračun. 340 e, tisuća za razno. E, I to je također prijenos. Mogu reći da sam e, za ove prijenose. Također bih želio govoriti o godini 2019. Radi se o tome da prema našem statutu naknade plaćanjima za naknade tu također imamo znatno povišenje sredstava pojačat ćemo proračun za 780 tisuća eura. 780 tisuća eura i za opće troškove i naknade. Ispunjenje pravnih obveza koje sukladno našem statutu E, zagovaram prihvaćanje ovih prijenosa za ovih e, e, prijenos na 2020. iz 2019. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Uh, dobro, žele li izvjestitelji u sjeni uzeti riječ, gospođa Zabal ili ostali? Uh, ili netko drugi od zastupnika? Ako to nije slučaj, onda predlažem da glasujemo elektroničkim putem. Ne o ombudsmanu, mislim da je to već uh, odlučeno, nego o ovim ostalim pitanjima. Ako nema nikakvih primjedbi vezano uz ovo pitanje koje se odnosi na ombudsmana, predlažem da ne glasujemo o tome. Ako mislite da je to nužno, možemo, ali predlažem da glasujemo o ovim ostalim pitanjima. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo 28 glasova za, 7 protiv i 1 suzdržan glas. Usva se. I čestitke gospodinu Fernandezu. Prelazimo sada na 11. točku dnevnog reda, politika upravljanja nekretninama. Htio bih dati riječ stalnom izvjestitelju za politiku upravljanja nekretninama, odnosno izvjestiteljici gospođi Keller. Hvala vam lijepo. Dopustite mi da pozdravim sve kolege nakon što smo se svi vratili na posao i pozdravljam također prevoditelje. Nadam se da su se dobro odmorili. Što se tiče ovoga nacrta teksta, što se tiče ovoga projekta. Radi se o izgradnji novih ureda za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Riječ je o projektu koji je pokrenut 2017. godine, već je dobio zeleno svjetlo u parlamentu u siječnju 2018. godine. Podsjećam samo da se trenutni uredi ne koriste zato što su zastarjeli i zato što su e, ugovori istekli. Europska služba za vanjsko djelovanje je nakon e, raspisanog natječaja odabrala jedan konkretni projekt koji e, dakle postoji jedna tvrtka koja je zadužena za to da se pronađe lokacija i da dobivaju e, najam tijekom 21 godine. Dakle, riječ je o tim proračunskim sredstvima. Oni su zatražili povećanje inicijalnih e, proračunskih sredstava u iznosu od 5,4 milijuna eura, što bi značilo da bi godišnji najam od 4,5 milijuna eura narastao na 5,1 milijuna eura i to tijekom čitavog trajanja najma znači da bi iznosilo 98,08 milijuna umjesto nekih 93. Ja predlažem da damo pozitivnu ocjenu za ove radove koji se uglavnom tiču sigurnosti, dakle radi se o detektorima metala, o skenerima i o protuprovalnim vratima. No moram reći da me malo čudi da od 2018. dakle prošle godine da su se pojavili e, dodatni troškovi, odnosno dodatne potrebe premda je u svim ostalim institucijama sigurnost zaista prioritet, e, pa bi me zanimalo i postavila bih pitanje kako to da ovaj aspekt nije bio uzet u obzir prije godinu i po dana kada smo imali na stolu inicijalni projekt. Hvala. Merci, madame euh, Keller. Hvala vam, gospođo Keller. Imamo dvije primjedbe. Dakle, u vijeću će se o tom projektu razgovarati danas u radnoj skupini, to bi bila prva stvar. Osim toga ovdje su i predstavnici Europske službe za vanjske djelovanje, tako da ukoliko imate neka pitanja upućena Europskoj službi za vanjsko djelovanje možete to učiniti. Gospođa Keller je već postavila svoja pitanja ja bih predložio da im damo riječ da odgovore na pitanje gospođe Keller. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče i hvala vam na izlaganju projekta koje smo upravo čuli. S obzirom da nemamo mnogo vremena, ja ću odmah odgovoriti na postavljeno pitanje. Mislim da je važno e, Molim vas samo da govorite malo glasnije. Da, evo pokušat ću se približiti mikrofonu. Nadam se da me sada bolje čujete. Hvala. Mislim da je važno da imamo na umu da se ovdje ne govori samo o standardnim e, uredima. Svrha ove nove zgrade jest da se zamijene dvije postojeće zgrade u Avnju Kortenberg gdje se nalazi vojno osoblje Europske unije. Sigurnosni zahtjevi e, tih službi mnogo su veći od prosjeka, dakle od e, standardnih uvjeta za urede, odnosno za zgrade s uredima. Ne radi se samo o sigurnosti naših djelatnika, nego i o povjerljivim informacijama. Radi se o ograničenom pristupu uredima, o zaštićenoj komunikaciji. U nekim slučajevima je riječ i o tajnama, europskim tajnama tajnim informacijama, što znači da su zahtjevi nekoliko puta veći od troškova uobičajene običajnih zgrada kada je riječ o e, sigurnosti. Kako to da je došlo do tako brze promjene u kratkom vremenskom razdoblju? Što se tiče e, radova na obnovi tih zgrada, oni su krenuli gotovo isto vrijeme kada su formulirani sigurnosni zahtjevi. Dakle, u trenutku kada smo se obratili proračunskim tijelima da im objasnimo kakvom je projektu riječ. Mi smo pokušali već tada naglasiti da se mora uzeti u obzir marža koju ćemo tek kasnije moći definirati s obzirom da sigurnosni zahtjevi još nisu bili detaljno definirani. U međuvremenu smo to dobili i to je rezultat ovog e, današnjeg zahtjeva. E, dakle, čisto da vam kažem, što se tiče troška pojedinačnog digitalnog pristupa svakom pojedinačnom uredu, e, dakle taj trošak iznosi, odnosno zahtjeva 11 km kabla E, na svakom katu zgrade. Dakle, to je samo jedna ovako usputna informacija. Što se tiče postavljanja tih kabela, oni su već tu. I da su sigurnosni zahtjevi e, niži, odnosno kao kod standardnih zgrada, uredskih zgrada, onda bi se ti troškovi bili nepotrebni. No, mi vjerujemo da usprkos ovim visokim troškovima ta zgrada je i dalje dobar projekt i e, učinkovit projekt u, dakle sveukupno gledano. Nadam se da sam odgovorila na vaše pitanje. Ukoliko to nije slučaj, e, slobodno nam se možete ponovno obratiti. Hvala. Madam Keller, Gospođo Keller, želite li odgovoriti? Ne. Ima li još pitanja ili primjedbi? E, jer imamo ovdje djelatnike E, službe za vanjsko djelovanje? Ako ne, onda ćemo usvojiti onda ćemo glasati o prijedlogu izvjestiteljice. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Dvadeset osam glasa za, sedam protiv i dva suzdržana. Čestitke gospođi Keller. Sad stižemo, završili smo sa glasanjem. Dolazimo do točke 12 našeg današnjeg dnevnog reda, opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. Dati ću sada riječ glavnom glavnoj izvjestiteljici gospođi Holmajer. Izvolite. E, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, kolegice i kolege, e, sada ću vam e, opisati sadržaj jednog dokumenta nakon prvog trijaloga kao i uvijek, nažalost, je to bilo malo frustrirajuće jer je od strane vijeća e, se nije pokazala ni spremnost za ozbiljni razgovor. Tako da je predsjedateljica na kraju dala jednu energičnu izjavu ako se rade kraćenja proračuna, to treba i činjenično e, objasniti. Nismo imali tog činjeničnog sadržaja ili pozadine. E, to je e, malo otežalo debatu. E, zahvaljujem podršci e, e, izvjestitelja u sjeni i koordinatora koji su bili prisutni. Radni dokument zahvaljujem se na podršci tajništva. Svi potrebni dokumenti su bili dostavljeni tako da smo mogli vidjeti gdje postoje problemi i možemo reći da e, smo, imali sve glavne činjenice pred sobom. E, kako izgledaju kraćenja e, vijeća? Vijeće se koncentriralo na znanost i istraživanje Mm, mm, mm, digitalno područje i e, područje klimatskih promjena. To je bio fokus e, vijeća. E, kad se kaže, to je reklo finskog predsjedništvo, one bi traže više digitalizacije, jako istraživanje i inovacije. To je okvirni program e, e, finskog predsjedništva, ali vijeće to, na to nije reagiralo. E, mene zabrinjava to da na području istraživanja i znanosti imamo najveći dio rezanja proračuna. To je 15% proračuna. 15% proračuna ide na istraživanje i razvoj, ali 50% rezova ide upravo za na to područje istraživanje i razvoj. To je zaista začuđujuće. Vijeće to nije potkrijepilo nikakvim činjenicama. Osim toga, vijeće odba E, odbija e, član 153 poslovnika jer se to primjenjuje samo u izvanrednih e, situacija. ali taj se članak odnosi na istraživanje i znanost, a ne na izvanredne situacije. To je instrument za jačanje istraživanja i on je predviđen samo za to područje. A ako imamo neku, situaciju manjka u istraživanju, onda u onim programima koje, na koje se mi fokusiramo u parlamentu, on, tu treba onda tome posvetiti posebnu pažnju. To su po mome mišljenju to su programi koji imaju niski, e, nisku kvotu uspjeha. E, imamo e, sve programe i oni koji su najuspješniji, oni dobijaju novac a oni, e, međutim, imamo mnogo programa i projekata koji budu odbijani ne zbog toga što su loši, već zbog toga što nema dovoljno novaca. I za klimatske promjene i za e, pomoć nerazvijenim područjima imamo rezove. Meni to nije jasno i treba o tome još razgovarati s vijećem i sa ministrima financija. Zašto se upravo na tim područjima e, vide toliki rezovi? E, na području 1B nema rezova. E, područje 1B tu i tu bismo mogli imati rezove, ali da se e, fokusiramo upravo na e, zaposlenost mladih ili e, programi za zapošljavanje mladih, da zašto se upravo tu sada vide rezovi tu mi ne, nedostaju činjenice zašto ti rezovi, zašto se ovdje krati proračun. To e, se to se protivi prioritetima finskog e, predsjedništva. E, sredstva odobrena za plaćanja i sredstva odobrena za obveze tu imamo e, naročito e, povrće i voće, imamo i e, jamstveni fond za poljoprivredu. Tu su područja gdje moramo isplatiti obećane svote. Ako tu kod teme voće i povrće tu se moramo još savjetovati sa odborom za poljoprivredu, da li su ovdje rezovi e, opravdini. E, također se režu e, sredstva za škole. U rubrici tri se režu preuzeta sredstva za obveze a također imamo i rezove za plaćanja za agencije. Radi se o 6,6 milijuna eura. E, I tu bismo trebali vidjeti jesu li rezovi opravdani. Tu se moramo savjetovati s komisijom. Fond eh, Amif eh, također eh, je pretopio, pretrpio rezove. Imamo tešku situaciju u Grčkoj Prema tome, Grška će e, zasigurno tražiti e, povećana sredstva komisiji, od komisije kako bi mogla bolje brinuti za izbjeglice. I kod e, fonda za unutarnju sigurnost, sigurnost hrane također imamo rezove. To su najbolji programi koje imamo a e, i kod tih fondova koji su vrlo potrebni tu imamo rezove od 6,6 milijuna e, eura. E, onda imamo i na kraju model kraćenja je sličan kao u prethodnim godinama AMIF i ESF, e e, da li tu možemo opravdati rezove? Ako se pokaže kasnije da to nije bilo opravdano, onda ćemo morati raditi transfere. Tu moramo ispitati jesu li e, rezovi opravdani. Rubrika 4, obveze za plaćanja i obveze za e, i plaćanja za preuzete obveze. E, tu imamo suradnju sa e, Turskom. Imamo i instrument za susjedstvo, instrument za partnerstvo, instrument za demokraciju i ljudska prava. I tu imamo rezove što je upitno svi ti fondovi trebaju više sredstava, a ne manje. I tu, tu trebamo e, detaljno ispitati činjenice. E, ti se fondovi sada, e, to jest programi se provode, prema tome fondovi se iskorištavaju i bilo bi logično da Eh, im dodijelimo više sredstava, a ne eh, manje. Eh, sve imamo mnoge partnerske zemlje koje surađuju na pomoći Africi. Moramo tim ljudima osigurati sredstva. Prema meni, po meni tu ne možemo tolerirati kraćenja Kod IPA IP e, linija Turska e, odlučeno je da e, za organizacija koje se bore za ljudska prava, za demokraciju, za da tu nećemo rezati sredstva. Nego ćemo smanjiti sredstva za one fondove koje je Turska zloupotrebljavala. Dakle, nije e, e, e, rubrika 5, 45 milijuna 27 milijuna od toga je za druge organe osim komisije. Tu se uglavnom ništa ne mijenja ali i tu trebamo ispitati e, stvari. Decentralizirane agencije e, i tu EKA je pretrpjela kraćenja e, Agencija za sigurnost i zaštitu zdravlja, Agencija za stručno obrazovanje, Agencija za željeznice, Frontex i ASO su tu se sada vode kontrolni postupci, postupci nadzora. E, ne znam hoćemo li e, sva ta sredstva staviti u rezervu ili ne. E, ne smijemo onemogućiti rad EASA. Ako je tu došlo do nekih grešaka, te greške treba E, popraviti 2020. ali ne smijemo toj agenciji uskratiti sredstva. Ne smijemo ih staviti u rezerve. Imamo i agenciju za temeljna prava, za rodnu e, jednakost i agenciju za e, lijekove. I tu je došlo do kraćenja proračuna. E, još jedna primjedba o, određenim područjima koji su kraćeni u CEF-u. CEF je e, dobio manje sredstava e, u iznosu od 170 milijuna eura. Italija i Španjolska su pogođene a njihovi programi se već provode, prema tome ta kraćenja nikako ne shvaćam. To treba e, pažljivo razmotriti i sa vijećem i komisijom. E, s naše strane u, u, u tom radnom dokumentu e, naglašavam da neka kraćenja treba ukinuti i to stalno ponavljam. Moramo e, prioritete održati e, klimatske promjene, e, istraživanje i znanost. Te fondove nikako ne treba kratiti. Naravno i fokus u, na području pomoći za razvoj. Evo, e, to su težišta našeg izvještaja. Neću ulaziti u sve e, detalje, međutim, vrlo ću rado odgovoriti na vaša pitanja. Dala sam vam jedan kratak predlek svega. E, informirat ću vas o našim daljnjim razgovorima, sastancima sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo još jednom jednom vidjeli kako možemo strateški pregovarati sa vijećem. Ne bih htjela kritizirati vijeće e, nepotrebno, ali koji puta je teško shvatiti kako vijeće djeluje. E, vrlo često ne dobijemo nikakove odgovore. E, često nam odgovaraju, mi želimo biti oprezni i pri e, našem djelovanju. Ovo je zadnja godina VFO-a. Trebamo iskoristiti mogućnosti fleksibilnosti. Mi smo sada u posljednoj godini VFO-a i stoga ne vidim zašto sada moramo biti tako oprezni u e, trošenju. E, ne smijemo kratiti sredstva jer na taj način nećemo ispinuti, ispuniti ciljeve koje je zacrtalo samo vijeće. E, vijeće se mora držati vlastitih zaključaka. Potpisali smo sporazum u Parizu i tih se ciljeva moramo držati. E, razvojna pomoć i tu trebamo održavati naša težišta e, pri tome ja vidim u vijeću samo tehnokratsko ponašanje. O, o, kraćenja, rezovi se trebaju događati tamo gdje je to smisleno. Ali slijepa tehnokratska kraćenja koja su štetna, to svakako treba izbjeći. To ne možemo prihvatiti. U tome smislu svima još jednom zahvaljujem. Thank you, uh, Hvala gospođi Holmajer. Riječ dajem izvjestiteljima u sjeni. Ponajprije gospodinu Laruturu. Imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče, hvala izvjestiteljici. U ime kluba socijalista i demokrata želim reći da se slažemo sa brojnim e, vašim argumentima. Dakle, mislim da se nije dobro da se ide na rezove. Ja sam novi zastupnik i kao mnogi od vas bilo mi je drago što su, smo imali tako veliki odaziv birača. Međutim, mi smo izabrani zato što smo rekli da ćemo izmijeniti, e, uvesti promjene u Europi kako bi ona služila općem interesu. Ovaj proračun to ne omogućuje. Vidjeli smo jutros, e, vidjeli smo ovo ljeto kako su posljedice klimatskih promjena. E, ekstremne klimatske posljedice koje imaju svoje financijske posljedice već imaju faktor koeficijent 2,5 kod osiguravateljskih društava. Gospođa von der Leyen je rekla da je njezin prioritet klimatski, zakon o klimi u prvih 100 dana mandata, međutim vidjet ćemo kako će stvari ići prema naprijed. U svim zemljama se ne pronalaze financijska sredstva za to. Ukoliko želimo biti na visini zadatka, dakle, prema riječima komisije, svake godine nedostaje između 170 i 280 milijardi, a u proračunu koji se predlaže povećanje proračuna iznosi samo 0,4 milijardi u to je uzeta u obzir i inflacija, tako da nismo na visini zadatka, ni najmanje i ne znam kako možemo imati ambiciozne e, klimatske mjere u prvih sto dana i ne znam kako će Europa pomoći e, u ovim prioritetnim područjima. Zatim, vrlo vjerojatno, gotovo sigurno da ćemo 2020. imati novu financijsku krizu zbog ukupnog duga u SAD-u, javnog i privatnog. Prošle godine je ukupni dug SAD-a porastao za 2530 milijardi dolara, dakle to toliko iznosi BDP Francuske. Donald Trump tvrdi da je to zbog povećanog gospodarskog rasta, međutim MMF kaže da nam prijeti nova financijska kriza, financijska tržišta do još do sada nisu imale takvu razinu spekulacije. 2007. godine kada je došlo do krize e, imali smo povećanje 14 tisuća a prošle prošlog mjeseca je to iznosilo 26 tisuća. Dakle, MMF tvrdi da nas možda očekuje deset puta jača financijska kriza. Christine Lagarde je rekla da Europa nije ni najmanje spremna na sljedeću krizu. To će se sigurno odraziti i na proračun i pitanje je što ćemo učiniti da se zaštitimo. Dakle, Svjetska banka i MMF nas upozoravaju. Klub zastupnika SID dat će sve od sebe kako bismo koristili instrumente za fleksibilnost iz posljednje proračunske godine za zapošljavanje mladih, za Erasmus. Moramo zaustaviti rezove koje predlaže vijeće. No isto tako trebamo imati nove instrumente jer u protivnom nećemo imati ambiciozan projekt koji je na visini izazove koje predstavljaju klimatske promjene u sljedećem financijskom okviru. Dakle, tu imamo jedan stup koji se odnosi na zapošljavanje, dakle tu se želi uspostaviti sustav za reosiguranje u slučaju nezaposlenosti. Ako nam prijeti nova financijska kriza, to može e, sa sobom povući povećanu nezaposlenost, dakle trebamo se boriti protiv nezaposlenosti, međutim, e, u Njemačkoj postoji jedan sustav kojim je izbjegnuto, izbjegnuto masivna nezaposlenost, dakle smanjilo se broj radnih sati umjesto da se otpusti ljude. E, dakle, milijun petsto tisuća njemačkih radnika je imalo koristi od tog sustava i zadržalo svoje radno mjesto. Je li Europa spremna pripremiti se za sljedeću krizu? Sjećate se predsjednika Kenedija koji je rekao da e, treba popravljati krov dok je još sunčano vrijeme. Budemo li čekali na krizu, doće do velike eksplozije nezaposlenosti i bit će prekasno da djelujemo, tako da moramo sada iskoristiti ovu godinu da popravimo krov na našem zajedničkom domu. Ja sam se borio sa Žakom Delorom kada sam bio mladi. On je već odavno upozorio da se moramo boriti protiv fiskalnog dumpinga. E, Sjećam se da je porez na dobit nekada iznosio, iznosio 45%, sad je mnogo manji. Mislim da moramo postaviti to pitanje u predstojećoj godini kako bismo dobili nove financijske instrumente za predstojeće financijsko razdoblje. Hvala. Dajem riječ gospođi Arman. Bonjour. Dobar dan. E, dakle, zahvaljujem izvjestiteljici na vrlo detaljnom nacrtu teksta. Mi smo o tome razgovarali unutar našega kluba Renew, tako da ću vam ja iznijeti naše preliminarne zaključke. Naš pristup je isti, e, odnosno ident, istovjetan je onome gospođe Holmajer. Imamo neke prioritete kao što su obzor 2020. Dakle, tu su uvedeni neki rezovi. Zatim klimatske promjene. Cilj od 20% bi trebao biti postup, postignut, ali tako da se stavi naglasak na novu, e, dakle, inovant, dakle, nove oblike gospodarstva. Mi smo na pragu novog financijskog okvira i zapravo dolazi do povećanog jaza između istoka i zapada u Europi. Da bismo doista uspješno završili sadašnji financijski okvir, potrebno je da se e, dodatno financira tehnička pomoć. Postoji jedna sjajna studija odbora za proračunski nadzor iz 3. mjeseca 2019. godine u kojoj stoji da je tehnička pomoć ključna za uspješnu provedbu e, projekata iz kohezijskog fonda. Dakle, mi želimo na tome ustrati i također želimo potaknuti proračun za e, evropsko, Europskog javnog tužitelja. Hvala, gospodine Andresen. Hvala gospođi Holmajer na izvještaju. Slažemo se sa svime i mi iz zelenih e, šokirani smo zbog odluke e, vijeća jer ako poslušamo što govori finsko predsjedništvo, a potom sagledamo ovaj dokument, vidimo strahoviti jaz e, i isticanje brojnih problema. Ne želim e, ponavljati sve što je već rečeno. E, naša glava, glavna tema jest, jesu klimatske promjene, a ne samo da ne ispunjavamo ciljeve Pariškog sporazuma, niti ne ispunjavamo 20% godišnjeg proračuna potrošnje za klimatske promjene. ciljeve Pariškog sporazuma možemo ostvariti samo većim e, proračunom i tako se približiti postotku od 20%. Ovo je bilo stajalište vijeća, ali i nekih prethodnih e, odbora potrebne su nam velike promjene, posebice vezano uz e, troškove za klimatske promjene, o čemu, ćemo se, e, čemu će raspravljati u sljedećih nekoliko tjedana. Mislim da je važno govoriti i o mladima. Njihove inicijative za mlade vezane uz klimatske promjene. E, također postoje brojna mjesta u Europi E, gdje treba pojačati aktivnosti, naročito od strane e, Europske unije. Postoje i rezovi u, e, koji se odnose na te dijelove programe. Kao što su rekli kolege iz, kluba SND, vidjet ćemo kako će se ekonomska situacija kredati sljedeće godine. Ovi su problemi već sada prisutni, a mogu postati još i veći ako ništa ne poduzmemo. Upravo zato smatramo da bi ovo trebala biti glavna tema, e, glavna stavka e, godišnjeg proračuna za sljedeću godinu. Radujem se suradnji s vama u sljedećim tjedima. Smatram nam trebaju velike promjene i smatram da trebamo vijeće podsjetiti na ono o čemu zapravo govore. O, na ono što oni običavaju svojim državama članicama ako govorimo o Njemačkoj ili o skandinavskim državama, e, one i tekako obećavaju e, velika ulaganja u borbu protiv klimatskih promjene i e, vidimo da rezultati nisu dobri. Hvala. Gospodin Gospodine predsjedniče, dragi kolege, stajalište vijeća ide u dobrom smjeru. Prijedlog proračuna za 2020. godine uzima u obzir da se E, uzmu u obzir, e, e, uzmu obzir saniranje javnih financija u državama članicama, međutim nije se išlo dovoljno daleko u nekim točkama. Pomoć za predpristupni proces, mi smatramo da proširenje Europske unije bez kraja konca treba prestati. Vidimo da imamo dosta problema da se svi dogovorimo što se tiče e, Turske i e, ucjene vezano uz imigrante, bilo bi bolje da se ta sredstva alociraju za zaštitu vanjske granice Europske unije. Zašto bismo se slanjali na partnera poput Turske kada imamo agencije poput Frontexa? Zatim program prilagodbe strukturnim reformama, mi se tome protivimo, taj program ima za cilj pomoći onim državama članicama koje provode sve ponekad i štetne preporuke Europske komisije. E, vidimo u Francuskoj da dolazi do e, manje e, alociranja manje sredstava za nezaposlene a što se tiče onih država članica koje ne poštuju svoje proračunske obveze, e, komisija se koristi metodom koju mi ne prihvaćamo. Mislimo da treba smanjiti rashode za e, komunikacijsku strategiju Europske unije koja izgleda kao propaganda i mislim da se moramo podsjetiti da se proračun financira iz e, nacionalnih doprinosa i zemalja koje su neto, koje neto doprinose proračunu poput Francuske. Hvala. U ime ECR-a e, reći ću da je se vijeće našlo pod velikim udarom. prijedlog vijeća uistinu jest neobičan u kontekstu onoga što želimo ostvariti. Kad bi se to dogodilo u poljskome parlamentu, rado bih sagledao tko je taj proračun predložio. Ne vidim nikakvu potkrepljenost za ideje koje su ovdje iznesene. Hvala, gospodine Howard. Hvala, gospodine predsjedajući. Oni koji tvrde da se e, proračun EU-a tvrdi, e, tvrde da se kreće prema gore, to je to nije istina i može se to vidjeti iz detalja o ovome ovogodišnjem proračunu. ovdje se e, predlažu stvarna smanjenja proračuna Europske unije u trenutku, kao što smo već tako riječito čuli, e, koji je vrlo rizičan. Opet ću ponoviti. Ne radi se o e, cjelini proračuna o kojoj raspravljamo, već o neusklađenosti različitih rezova o kojima smo raspravljali, te nemogućnosti da se ostvari smislen pristup s odgovornome nacrtu proračuna koje je pripremilo vijeće. Ne, nije povezan sa e, prioritetima koje je naglasila Europska unija smanjenja iz e, dijela 1a e, u potpunosti su suprotna ciljevima Europske unije. Ulaganje u istraživanje o klimatskim promjenama kako smo se zalagali ovog e, jutra u dvije godine, to jest u jednoj godini, već da to ostvarimo na proračunu za sljedeću godinu amandmani će i dalje ići u tom smjeru. E, bio sam izvjestitelj u Sjeni e, u jednom odboru ovoga jutra. E, prioritet je bio razvoj jedinstvenog tržišta, što su države članice opetovano isticale. Međutim, predlažu se smanjenja proračuna za različite programe, što će napredak tih ciljeva i tekako otežati a to su tobože ciljevi Europske unije. To je itekako ključno u ovakvom trenutku gdje manjka sredstava za zapošljavanje mladih. Taj problem neće nestati, iako je ovaj program imao i tekako velikih uspjeha. Posebno je to važno u kontekstu suvremenog gospodarstva. On to nije krizni program, već će to biti trajni program koji će nam i dalje trebati kako se struktura gospodarstva bude mijenjala, kako se narav nezaposlenosti bude mijenjala i kako stanovništvo bude starilo. Sve će veći teret padati na mlade zato što je sadašnja nezaposlenost strukturirana tako da se snose posljedice do novog restrukturiranja E, gospodarstva. Ja čvrsto vjerujem u ova područja. Mislim da je riječ o vrlo kratkovidnoj stavu. Ako želite savršen primjer, sagledajte samo tehničke detalje e, ovoga dokumenta. Jako mi se sviđa e, analogija o koselici gospođe Holmajer ako pogledate što su učinili e, u pogledu programa zapošljavanja na informatičkim projektima. Možemo vidjeti što žele učiniti u cijelosti. Podijelili su to na 25 ili 26 cijelina i rastjepkali to kao kosilicom. Uopće ne sagledavamo cjelovitu sliku ovoga projekta i što se želi ostvarati, već se samo traži nehamizam e, koji će e, na nesuvisao način e, provoditi već zapisane ciljeve. Možda je to ujedno želja onoga ko, ko je takve prijedloge i predložio. Mislim da je to već upućuje na manjkavosti ovoga pristupa. Što se tiče e, smanjenja vezanih uz Frontex, i tekako sam e, sumnjičav uvezano e, uz sljedeći višegodišnji financijski odbir, okvir, pogotovo najavi gospodina Junkera. Ne vidim nikakav suvisao pristup u tom pogledu. Radujem se tome što ćemo E, ukloniti te rezove i što ćemo napraviti promjene za sljedeći proračunski okvir. Hvala. E, riječ dajem gospodinu Muresanu. Hvala. E, kolege, rado bih samo dodao sljedeće. Ovdje se bavimo uobičajenim stvarima. Na početku godine dogovorili smo prioritete i onda smo mi kao parlament nastojali utvrditi koji su pravi resursi da se ti prioriteti ispravno financiraju. Klima je važna sigurnost i ostale jedinice koje su, za koje smo sad vidjeli da postoje rezovi. Važno je da smo mi ujedinjeni. Stav izvjestitelja i u razgovoru sa e, komisijom e, bit ćemo jači ako budemo ujedinjeni. To je moja prva opaska ustom, želim bi reći da 2020. E, bilježi se zadnja godina e, novog, posljednjeg VFO-a. Na početku sljedećeg VFO-a potrebno je e, natjerati države članice da počnu prikupljati sredstva. To su, odnosi se na sredstva koja se odnosi različite projekte. E, treba natjerati da u e, proračun EU-a e, prenosu sredstva na koje su se obvezali. Na početku i na kraju VFO-a smo, ih treba na to podsjetiti. Ovo je posljednja godina VFO-a i iz stajališta vijeća vidim da žele osigurati marže. Međutim, to ne možemo prihvatiti. Prioritet proračuna Europske unije je, po mojem mišljenju, um, učiniti ono što ljudi očekuju, dodijeliti ispravna sredstva na odgovarajuća područja i pobrinuti se da se novci, novac dobro potroši. Važno je ostvariti što veću eh, maržu. Međutim, eh, visoka marža beznačajna je u zadnjoj godini VFO-a. Na početku eh, VFO-a važno je reći da u, na početku novoga ciklusa marža treba biti velika zato što se ne zna što će se dogoditi u preostalih sedam godina. svi programi koji su e, ovim VFO-om bio e, obuhvaćeni, međutim na kraju VFO-a ne možemo govoriti o tome. Marža je sada slabija nego ikad. Ljudi su e, glasovali zato što žele da Europa ispuni ciljeve o radnim mjestima, sigurnosti, migracijama, klimatskim promjenama, žele inovacije, žele istraživanje. A što vijeće vidi? E, mladi koji su uvelike glasovali e, neće iskoristiti sredstva koja su bila namijenjena za, njihovo, za uglašavanje njihove nezaposlenosti. Oni koji su glasovali vezano uz sigurnost, vide da će sada biti smanjenja vezano uz Frontex. Oni koji su se htjeli usprotiviti nezakonitim migracijama, sada ćemo im morati e, reći da će se sredstva namijenjena e, za azil i migracije promijeniti. Smanjivanje siromaštva u trećim zemljama potrebno je također visoke sredstve zato što e, je kriza na cijelom području Afrike. Želim reći sljedeće. Ovi su rezovi smiješni i zato sam 2018. godine kao glavni izvjestitelj e, nisam uopće htio razgovarati o ovim smanjenjima, odbio sam ih svaku raspravu o tome, usprotivio sam im se i htio sam razgovarati samo o tome gdje treba dodijeliti više sredstava. bitno je da izvjestiteljica ne razgovara e, previše o e, ovim smanjenjima zato što ih odbijamo jer su e, smiješni i treba započeti konstruktivniju raspravu. Ovo je prva godina našeg mandata u parlamentu. Vijeće će nas itekako pomno promatrati. A ako se sad ne postavimo, možemo se pozdraviti s nekakvim učinkom do kraja ovoga mandata. nije e, nije da ja ne znam tko je izvjestitelj za vaš klub zastupnika, nego samo, e, nego nije ni imenovan. Ako sad popustimo, smatrat će da smo slabi do kraja našega mandata i naše položaj vezano uz VFO biti uvelike slabiji. Zato trebamo zadržati čvrst položaj u pregovorima. It's very clear. To je itekako jasno. Gospodine Fernandez. Hvala predsjedniče. Čestitam e, našoj izvjestiteljici e, na odlično obavljenom radu i veseli me ova atmosfera jedinstva. Moramo imati dobar proračun za 2020. E, u toj ćemo godini donijeti novi VFO Vidjet ćemo kako će nova komisija e, e, dati znakove e, već 2020. u smislu prioriteta. Ako jednog dana parlament kaže vijeću dobro, prihvaćamo proračun. Vijeće će nam reći čekajte jer ima još nekih stvari koje trebamo promijeniti i poboljšati. E, siguran sam, e, e, oni uvijek imaju ruletu linija. Mm, oni se tu igraju sa proračunom i režu bilo gdje. Čekaju onda reakciju parlamenta Parlament međutim mora biti odgovoran. Mi ne možemo uh, činiti te rezove bilo gdje. Uh, ti rezovi uh, proturiječe svim ciljevima koje smo si zacrtali. To nije ozbiljno. Međutim, želim istaći sljedeće inicijativa za zapošljavanje mladih. To nije samo ruleta za e, e, države članice. E, to je važna proračunska linija. zaposlenje mladih država članica daje polovicu sredstva, a druga polovica dolazi iz nacionalnih omotnica. Države članice ne žele e, promijeniti e, sporazum o partnerstvu jer kažu to je samo birokracija, doći će do kašnjenja. Treba e, reći državama članicama da smanje birokraciju. Jer inicijativu za zaposlenje mladih treba ojačati. Ne možemo mijenjati sporazume. Već smo prošli kroz tu cijelu stvar. E, zaposlenje mladi. E, prv, e, jedan dio dolazi iz proračuna, a drugo dolazi iz strukturnih fondova. Moramo brzo djelovati, moramo dati primjer u našem djelovanju. To je prioritet. I na kraju proračun Evropske unije. E, sve države članice se njime koriste i sa 1% nacionalnog BDP-a imamo ogromnu vrijednost, ogromnu dodanu vrijednost sa tim jednim posto. Naravno da ne možemo se suprotstaviti svim izazovima s ovim 1%, ali taj proračun ima ogromnu dodanu vrijednost. Dame i gospodo, izvjestiteljica Holmajer i izvjestitelji u Sijeni istaknuli su sjajne stvari. Vijeće nam je dalo poruku kao da su sve krize gotove. Azil, migracije, nezaposlenost mladih, a posebice klimatske promjene. Njihova je poruka da su sve ove krize gotove, no to je, no tu smo poruku vrlo jasno istaknuli ranije. E, istaknuli smo vrlo važnu poruku o klimatskim promjenima e, kad e, pismom nove predsjednice komisije posebice vezano uz njezine ideje vezane uz fondove za ublažavanje klimatskih promjena. To sve podrazumijeva visoka, visoku razinu sredstava i povećanje proračuna u sljedećih nekoliko godina. Nakon ljeta govorimo ljudima da su svi ti ciljevi smanjeni i to riječ je o neusklađenoj poruci. O tome se već e, govorilo u 2019. ali mi sad gledamo na 2020. E, smanjenje sredstava za e, inicijative mladih e, nema smisla. E, to posebice nema smisla e, za ljude koji su se ove godine tek kandidirali i obraćali se tisućama mladih i svjesno e, isticali da kriza mladih nije gotova. Međutim, gledajući prijedlog proračuna, čini se da jest. došlo do rezova za vanjske instrumente. O ovome se očito raspravljalo E, prije ljeta, jer ako gledamo e, što se sve događa preko ljeta, riječ je, ovo je sada sezona kriza. Suočavamo se sa e, ovim krizama, ali smanjujemo sredstva za njih. Nije samo vijeće izvor ovih rezova, postoje rezovi koje je predložila komisija. Pozivamo i kolege iz novih grupa koje će se baviti različitim programima, e, da je e, i europski financijski mehanizam također smanjen. Amazona e, može čekati, to je očito vrlo jasno rečeno. Ja mislim da ne može, pa učinimo nešto vezano uz to. <clears throat> U mojoj rodnoj Poljskoj nekoć je postojala izreka vezana uz komunizam možemo predvidjeti da će se kuća zapaliti i ko će taj požar ugasiti. To je vrlo dobro predviđanje. Možemo jasno predvidjeti e, što će se dogoditi. stajalište parlamenta, a nastavit ću se na ono što je, su rekli kolege Murašan i Fernandeš. smatramo da nam treba povećanje proračuna. Treba nam veći proračun zbog novih e, izazova i novih e, zadataka koji su vrlo važni. Neki kolege parlamente, iz parlamenta neće se s time složiti jer smatraju da nam to ne treba i trebaju nam rezovi. Što to znači za naše predstojeće rasprave o vfo Treba nam dokaz da nam to ne treba. treba nam dokaz da je proračun prevelik. Možemo to odbiti kao neko nelogično razmišljanje, no trebamo otići i dalje. Trebamo se zapitati zašto su ti rezovi predloženi. To pitanje svakako treba postaviti. Je li to zato što ta sredstva ne možemo potrošiti ili zato što države članice ne mogu ta sredstva utrošiti ili zato što je plan bio preopsežan? Ako je plan bio preopsežan, znači da nam u sljedećem vfo treba manje novca. Ne smijemo zaključivati e, na sumce. Mi smatramo za te ciljeve E, treba više sredstava. I zašto se taj novac potom ne troši? Što se dogodilo? Zar komisija to ne može provesti ili nacionalne vlade? Ili je stvar u tome da je plan jednostavno loš? Moramo ga e, odbiti, ali ne smijemo na tome stati. Moramo se zapitati zašto se to dogodilo. Oni koji daju e, neto sredstva reći će da im je žao da je um, smanjenje od 1,3% smiješan. A ako se zapitamo gdje su pod pogreške i tko je za njih uh, odgovoran, tko je odgovoran za to da se novac ne troši na ispravan način. Ne smijemo samo reći ne, nego i zatražiti jasno objašnjenje što se događa jer od svojeg stajališta nećemo odustati. Hvala. Ima li još kakvih e, komentara? Imam ja manji komentar. Na temelju petogodišnjeg iskustva ministra financija smatram da je jako loš politički izbor ne objasniti ono što radite i zato se slažem s onime što ste rekli. Klimatske, klimatske promjene su važan prioritet možemo, mogu postaviti argumenti da se neki, e, neka sredstva smanje. Međutim, to se mora objasniti. Mora se jasno reći zašto s jedne, zašto smo s jedne strane itekako svjesni da klimatske promjene postoje, a s druge strane e, da postoje e, nedostaci u proračunskom planiranju. Ako svoje rezoniranje ne objasnite zašto ste nešto, e, neka, neka dio sredstava smanjili, to svakako treba promijeniti, treba objasniti. To je, ovo je bila jedna osjetljiva tema. Samo ću kratko reći. Nisam htjela ništa reći zato što sam se slagala sa svime što je već rečeno, ali želim reagirati na ono što ste sad rekli e, prije pet godina u vijeću i, oni su imali svoju viziju, mi smo imali svoju. Međutim, neke stvari tada nisu funkcionirale, to jest istina. Međutim, rješenje nije smanjiti e, sredstva, nego reformirati programe potreba je i itekako postoji i zato je savršen primjer e, problem klimatskih promjena. Ako je stav vijeća da nešto ne funkcionira, e, stav parlamenta treba biti da se program refinancira. Potreba očito postoji. Kao što je gospodin Albert već rekao, moramo zatražiti objašnjenje od vijeća objašnjenja su već postojala, ali nisu u skladu sa njihovim narečenim prioritetima. Ako smanjujemo sredstva za programe koje nemaju odgovarajuću stopu apsorpcije, um, proračun za 2020. E, godinu e, treba promijeniti, a ne samo ukinuti sredstva u cijelosti zato što je taj program loš. Nezaposlenost mladih je strukturni problem, ali je vrlo tipičan problem i trebamo i dalje pronalaziti sredstva za rješavanje tog problema. Ako se stavimo u položaj vijeća, ne vidim nikakvog političkog rezona za ovo. Ministri financija moraju dakako štititi proračun Europske unije međutim moraju iznijeti e, valjane političke argumente. Nije stvar u tome da neki program ne funkcionira, već je problem u tome e, što žele smanjiti e, sredstva ne obranivši svoj položaj. Hvala gospođo Predlažem da vam dam riječ na kraju. Ja bih nešto nadupunila. Ja sam radila u zemaljskoj vladi radila sam i kao ministrica obrazovanja i znam kako je sve to teško. Morali smo rezati proračun jer je bilo manje prihoda od poreza. Ali e, ako dolazi do krize e, kao što je to bilo 2009. E, na kraju smo morali se odlučiti na rezove mada to nismo htjeli. Ali teškoća nije samo u tome. Kod e, nekih kraćenja to nisu bili programi koji su bili loši, oni su bili e, vrlo dobri. E, recimo program za mala i srednja poduzeća, to, to su bili jedni od najboljih programa, vrlo uspješni. I tu je također došlo do rezova. Ne razumijem zašto. Ipak su ti rezovi se dogodili. Obrazloženje u vijeću to su rekli u trialogu. A e, rečeno ako se programi krati, to su on, moraju biti programi koji su neuspješni. Ali programe može, možemo i reformirati kako bi bili uspješni. Mi smo vršili pritisak e, na komisiju e, mm, e, u mi smo postigli to da se programi reformiraju. Ne, nećemo samo neke izložbene predmete e, imati. To moraju biti učinkoviti programi. Moramo, ako, evo, nakon Brexita, ako se on dogodi ovako kaotično kao što to sada izgleda da će biti slučaj, onda ćemo opet imati situaciju i 2009. onda ćemo morati i e, ozbiljno razmotriti naše, naš program e, recimo za poljoprivredu i sredstva za poljoprivredu, a to je uvijek bila sveta krava u Europskoj uniji. Mm recimo AMIF, e, izgleda da fondovi nisu dobro e, iskorišteni, ali moramo naći razloge za to i program reformirati. Moramo poticati najbolje e, programe iz cijele Europske unije i ne možemo ih kratiti. E, države članice su sada u boljoj financijskoj situaciji, pa moraju biti spremne da daju i veće doprinose. E, I o tome bi trebalo razgovarati s vijećem. E, I a, u suprotnom slučaju će nam reći vi samo paušalno sve odbijate. Ne, mi nismo slijepci koji slijepo troše novac. Mi želimo e, sve raditi ako imamo za to opravdanje. Moramo se bazirati na činjeničnom stanju. E, moramo imati dobre, zdrave i e, argumente finsko predsjedništvo je reklo da uvijek želimo više. E, a ja sam onda na to odgovorila, a vi želite uvijek manje. E, nikad nisam još doživjela da vijeće kaže tu želimo zaista ulagati i e, korisno trošiti novac ako su programi loši, ako ne donose nikakav učinak, e, onda tu možemo rezati. Ali gdje postoji potreba, a financijska situacija je dobra, onda ne vidim razloga za e, smanjenje sredstava. Evo, tako stvari stoje. Hvala. E, zahvaljujem na ovoj potpori koju sam danas dobila. Sada ću dati riječ gospodinu Prezi, zamjeniku ravnatelja glavne uprave za proračune koji je ovdje u dvorani, ali trenutno ne uspijevamo uspostaviti kontakt s njim. Gospodin Preza, izvolite. Dobrodošli. Imate riječ. Hvala lijepo. Ja bih želio pozdraviti ovu razmjenu mišljenja. E, želim također zahvaliti izvjestiteljici Holmajer. Mislim da to ukazuje na činjenicu da postoje legitimni razlozi za zabrinutost zbog stajališta vijeća za proračun za 2020. godinu. Povjerenik Oettinger je na trijalogu u srpnju, kada smo se sastali s vijećem, također prenio i svoju zabrinutost i uglavnom se slaže sa stajalištem koje je iznijela izvjestiteljica i većina izvjestitelja u sjeni. Doista teško je vidjeti razloge za rezove u ciljevima politika i teško je to povezati s prioritetima koji su već najavljeni. Mislim da će biti vremena od ovog trenutka do postupka mirenja kasnije tijekom godine da se riješe neka neriješena pitanja što se tiče ciljeva politika. A što se tiče gospodarskog ciklusa, mislim da je važno naglasiti da veći dio proračunskih sredstava Europske unije za razliku od državnih proračuna ide na ulaganja, dakle proračunska sredstva se izdvajaju, za ulaganja, što je dobro kada dođe do problema u gospodarstvu i to bi zapravo trebalo snažiti, a ne oslabiti gospodarski ciklus. Što se tiče postupka komisija će pripremiti ono što u žargonu nazivamo pismo o izvršivosti taj e, dokument služi za pregovore o proračunu s komentarima vijeća i amandmanima parlamenta. Uh, uh, tu e, komisija iznosi komentarom o izvršivosti, odnosno provedivosti amandmana i o implikacijama tih amandmana. Dakle, to će biti podloga za sastanak mirenja, a sukladno nekim prethodnim praksama postojaće mogućnost da se usklade proračunska sredstva sa zahtjevima i prioritetima politika. Ja se radujem kvalitetnoj suradnji s parlamentom u predstojećim mjesecima. Hvala vam. Uh, Hvala lijepo. Mislim da smo imali zanimljivu raspravu i dosta zaključaka. Želim vam svima zahvaliti na raspravi i samo bih eh, htio istaknuti što se tiče proračunskih izmjena na stajalište vijeća. Mislim da te amandmane mogu podnijeti pojedini zastupnici, ali isto tako, dakle tu je e, krajnji rok 5. E, rujna. Što se tiče klubova, oni imaju tjedan dana duže, tako da je krajnji rok 12. E, rujna. Što se tiče glasovanja u odboru za proračun, dakle glasovanje će biti u tjednu od trećeg. Einzigen od 30. rujna. E, dakle, izvolite. Ja bih e, htjela samo iznijeti jedan e, komentar. Drugi krug pripremnih aktivnosti i pilot projekata nam je pristigao iz komisije. Dakle, to je novi paket. Imala sam dojam da komisija nije bila presretna našim dosadašnjim radom neke stvari su se morale odraditi tijekom ljetnih praznika i komisija je dala nezadovoljavajuću ocjenu gotovo za sve projekte i aktivnosti. Htjela bih ovom prilikom zamoliti kolege koji su se prijavili za pilot projekte da mi se jave, da me kontaktiraju. Ponekad se ove stvari ne programiraju u proračunu, međutim u nekim e, slučajevima mi nije jasan stav komisije. Primjerice, oni žele e, jedan program o kulturnoj baštini u novom VFO-u i taj program bi imao vlastitu e, informatičku infrastrukturu, odnosno platformu i dakle trebalo bi odraditi pripremne radnje kako bi to komisija ocijenila. Dakle, njihov je stav bio u komisiji da to nije dobra ideja. Tako da mislim da ćemo morati o tome porazgovarati još jedanput. Možda ćemo morati donekle ograničiti neke stvari. Ali kada je riječ o većim programima, molit ću kolege da mi se direktno obrate. Morat ćemo to E, raspraviti i vidjeti e, koji će nam biti prioriteti i onda ćemo to snažno braniti. Hvala vam gospođa Holmajer. Dakle, vidimo se za nastavak rada u 15 sati. Hvala lijepo.